Klub zastupnika GUE traži da gospođa Nina Karin e, da se imenuje u odbor za ustavna pitanja. Ne vidim nikakve prigovore pa je to potvrđeno. Osim toga e, Stalište komisije je također zaprimljeno, naslov